E, nakon odgovora na ono što pretpostavljam da je posljednje pitanje, neću vam još oduzimati previše vremena za zaključne riječi. Podijelio bih s vama dubok osjećaj hitnosti što se tiče posla koji moramo obaviti u nadolazećih pet godina. Duboko sam uvjeren da ukoliko sljedećih par godina ne uspijemo, ponovno se povezati s ljudima za koje radimo, sa europskim građanima, tada europski projekt sam po sebi dolazi u pitanje. Ukoliko se ponovno ne povežemo s ljudima za koje kažemo da ih zastupamo, da radimo za njih, ljudi će se okrenuti od europskog projekta. Europu je stvorio čovjek i stvario je prekrasno, radi se o nevjerojatnom uspjehu, vjerojatno o najvećem, najuspješnijom projektu u ljudskoj povijesti. I kada kažem da ga je čovjek stvorio, gospodin Lambec, mislim na muškarca i ženu. To je to samo u eh, engleskom jeziku, tako da čovjek generički posao. Moja supruga kaže da kada je čovjek stvorio muškarca, da se samo zapravo šalio. Dakle, želio sam reći sljedeće. Uspjeh europske integracije je možda bio toliko sveobuhvatan da smo izgubili osjećaj toga da to može krenuti unazad ukoliko ne budemo oprezni. I u proteklih par godina imam sve snažniji osjećaj, uzevši u obzir ogromne izazove s kojima se europski projekt suočava, iznimnu gospodarsku krizu sa kojom smo suočeni, najgoru od 30. godina prošlog stoljeća. Dakle, taj gotovo neizdrživ osjećaj od prijetnje koje dolazi izvana ili ultranacionalizma u Rusiji ili fundamentalizma u arapskom svijetu. Taj snažno osjećaj da je možda po prvi put u europskoj povijesti nakon drugog rada, rata roditelji strahuju da će njihovoj djeci biti gore nego njima samima kad su bili mladi. Za to je potreban europski odgovor. Ne postoji samo nacionalni odgovor na to pitanje. No mi ćemo dobiti mandat svojih birača, građana, samo ako dokažemo da je ono što radimo u interesu tog europskog građana. I tada ćete moj portfelj možda doživjeti kao nešto tehničko, no ja sam duboko uvjeren da ostvarivanje boljih, konkretnih rezultata za europske građana je jedna od malobrojnih sredstava, mogućnosti koje imamo za ponovno se povezati sa našim biračima, sa onim ljudima čija je budućnost djelomična u našim rukama. Ovaj kontinent ima svjetlu budućnost ukoliko se organiziramo na razini kontinenta, uz potpuno poštovanje različitosti država, svega što je vrijedno europljanima. No ukoliko se u narednih par godina ne okupimo i organiziramo na drugi način ono što radimo, ukoliko ne promijenimo našu radnu kulturu, ukoliko se ne usredotočimo na prioritete koje je predsjednik Juncker naveo, ova organizacija, ove institucije, savršeno će pristajati ovom britanskom mjehuriću, na bit će potpuno beznačajne svakodnevnom građanu. To se ne mora dogoditi jer ukoliko Europa ima jednu kvalitetu koja je snažnija od bilo koga u svijetu, to je naša sposobnost prilagodbe novim izazovima. I siguran sam da ćemo se uspjeti prilagoditi, da ćemo biti uspješni i siguran sam da ćemo svoje djeci kroz nekoliko godina moći reći ostavili smo ovaj kontinent u boljem stanju nego što smo ga zatekli prije deset godina. Hvala lijepo. Hvala gospodine dame, i gospodo. Hvala vam što ste se strogo pridržavali vremenskih ograničenja za članove konferencije predsjednika. Sazivam sastanak u, osamnaest u 18 sati, u 6 sati dakle. Ovo saslušanje je time završeno.